Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Imam pitanje za predstavnika komisije. Obzirom da Republika Hrvatska nije sudjelovala u postojećim programima distribucije voća, povrća, banana i mlijeka školskoj djeci financiranim iz proračuna Europske unije, već je primjenjivala nacionalne programe po uzoru na europske, ali financirane iz hrvatskog državnog proračuna, izražavam zabrinutost da bi korištenje povijesnih podataka kao osnove za dodjelu sredstava u sklopu zajedničkog distribucijskog okvira uzrokovalo neprikladnu zastupljenost republike hrvatske u programu. interesi školske djece u hrvatskoj osobito bi bili ugroženi primjenom povijesnih podataka prilikom alokacije sredstava za školsko mlijeko. E, stoga pozivam europsku komisiju na pronalazak rješenja za dodjelu budućih sredstava e, koja neće Republiku Hrvatsku kao novu članicu Europske unije staviti u nepovoljan položaj u odnosu na ostale države e, članice kada je riječ o alokacijama za školsko mlijeko. Hvala lijepo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Dalej, następnie pan poseł Kojnowski. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh,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 Themen und nicht nur zu irgendwelchen Scheinorganisationen, die letztendlich dazu dienen, sich am europäischen Haushalt zu bedienen. Danke. Dziękuję. Pan poseł Roper. Jedna minuta. pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad tai programa svarbi ir reikalinga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 Hvala gospodine predsjedniče. Željela bih istaknuti da povećanje stope organiziranosti sektora voća i povrća i dalje od ključne važnosti posebno u državama članicama u kojima je organiziranost još uvijek izuzetno niska. U tom e, pogledu postoji potreba za istraživanjem mjera za poticanje oblika suradnje koji će proizvođačkim organizacijama e, i neorganiziranim proizvođačima pomoći da se bolje suoče sa tim izazovima. Ono što mene zanima i na što bih voljela da mi predsjednik komisije odgovori tko će odrediti i e, istraživati mjere za e, poticanje oblika suradnje i kako će se mjeriti poboljšanje i u kojem vremenskom intervalu. E, u većini država članica izdaci za strateške mjere su također zanemarivi stoga bi moglo biti relevantno pojačati primjenu raspoloživih resursa na određene prioritetne mjere koje snažnije utječu na konkurentnost stabilnost prihoda i tržišnu potrošnju. moje pitanje predstavniku komisije je tko provodi istraživanja i pokusnu proizvodnju i tko za to osigurava sredstva? hvala lijepo.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 Proszę o zabranie głosu panią Petir. Też utrzymujemy zasadę jednominutowych wystąpień. Proszę mi wybaczyć, ale nie ma innego rozwiązania. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa iz ovog izvješća komisije vidljivo kako se sektor mljekarstva u Europskoj uniji procjenjuje stabilnim, što ja svakako za mljekarstvo u Republici Hrvatskoj ne mogu reći. No eh, moram istaknuti da razlozi za to leže naravno i u našoj nacionalnoj politici prema akterima sektora u mljekarstvu. E, zbog neuređenog tržišta mlijeka u Republici Hrvatskoj imamo e, znatan pad proizvodnje mlijeka po grlu, znatno smanjenje broja muznih krava. Ono što postoji je dogovaranje velikih otkupljivača o otkupnoj cijeni mlijeka. E, njihovi dogovori i postupci dovode do toga da propadaju manji otkupljivači mlijeka jer veliki otkupljivači E, uvoze e, jeftino sirovo mlijeko, sireve i ostale mliječne e, proizvode i ja smatram da je to ozbiljan problem jer tako stječu poziciju kojom ucjenjuju one male. Zanima me što je moguće poduzeti kako bi se zaštitilo proizvođače mlijeka u Hrvatskoj jer ako se sadašnji trendovi nastave oni će propasti.